od strane gospodina Mato, nova zajednička ribarstvena politika, struktura tehničkih mjera i više godišnjih planova. Sada dajem riječ izvjestitelju četiri minute. Zahvaljujem predsjednice, zahvaljujem povjerenice. Htio bih se zahvaliti na svim doprinosima mojih kolega i svima onima koji su služili u izradi ovog izvješća. Tehničke mjere i višegodišnji planovi su glavni instrumenti kako bi mogli ostvariti ciljeve naše zajedničke ribarstvene politike. I naravno ne radi se tu samo o tehničkim sekundarnim karakteristikama. E, tu imaju određeni politički značaj koji je vrlo važan. Ove tehničke mjere u stvari određuju e, živote tisuća ribara i stoga je vrlo važno da ih prihvatimo. Mi mislimo da je nužno izmijeniti e, zakonodavstvo. Postoji preveliki broj propisa i mislimo da to treba prilagoditi e, novom ZRP-u, e, pogotovo s obzirom recimo na aspekte regionalizacije. Treba ponovo stvari preformulirati, treba ih pojednostaviti a one stvari koje ne funkcioniraju treba poboljšati i stoga trebamo isto tako poboljšati da se bolje shvati čitav taj niz tih zakonodavnih tekstova kako bi ih se dionici, dionici mogli što više pridržavati. Isto tako moramo fleksibilno odgovoriti na e, promjene u pogledu naših ekosustava i isto tako uzeti u obzir e, druge elemente kao što recimo pribor koji se koristi slično i to mora biti sve utemeljeno na dobrim znanstvenim e, temeljima. Moramo dobro upravljati našim e, sredstvima i donositi dobre odluke i snažiti e, ribarstvo kroz ovaj regionalni aspekt. Dakle, potreba nam je jedan fleksibilan odgovor na nove situacije kojima smo uvijek iznova izloženi. I još bih želio reći koliko je važna razmjernost e, kako bismo ostvarili dobre rezultate. E, dakle, tu imamo tri nove osi kada govorimo o ovom novoj regulativi, dakle trebamo imati zajedničke norme, konkretne norme koje bi se odnosile na određene aspekte i onda imamo proces suodlučivanja. Onda imamo i regionalizaciju koja se mora regionalno dakle, primijeniti vezano uz pojedine teme što se tiče godišnjih e, planova. Oni su najbolji mogući način za provedbu tehničkih mjera koje su su specijalizirani određenim aspektima, dakle trebaju se moći ostvariti ciljevi, mm, su zakonodavci trebaju zajednički donositi daljne planove i to treba činiti u skladu sa e, ugovorima i uzeti u obzir postojeći relevantnu sudsku praksu. Dionici treba i sami sudjelovati u stvaranju tih planova i odluka koje se odnose na regionalizaciju. Nadam se da će moje izvješće doprinijeti jednoj dobroj raspravi gdje ćemo moći poslušati glasove različitih ribarskih sektora kako bismo što bolje mogli iskoristiti svoje sredstva. Ovaj prijedlog koji priprema komisija s kojom ćemo biti upoznati za nekoliko mjeseci će nadam se uzeti u obzir ta načela. Hvala. Sada spontano javljanje za riječ. Gospodin Milamon je prvi. Mikrofon. Hvala. Htio bih se zahvaliti gospodinu Mato, gospodinu Mato na njegovom izvješću. Moramo istino izmijeniti uredbu u pogledu ovih tehničkih mjera e, jer postoje neke nove karakteristike e, koje smo uveli u našu zajedničku ribarstvenu politiku, na primjer zabrana e, odbacivanja i moramo uspostaviti novu regulativu jer je ova postojeća previše isfragmentirana i moramo se fokusirati na morske bazene i da e, postupak suodlučivanja uistinu bude e, naglašen i regionalizacija isto tako vrlo bitno. Dakle, potrebna nam je fleksibilnost. Kao što je izvjestitelj, rekao, ovo jedan sektor gdje je došlo do jako puno promjena, žuriranja zakonodavstva i moramo nastaviti to činiti i to temeljem znanstvenih studija moramo štititi okoliš, ali isto tako Trebamo biti svjesni te socijalne dinamike ribarske politike. E, u prošlosti je komisija predlagala e, recimo neke mjere koje nisu bile prihvatljive. Gospodin Santos. Želio bih e, istaknuti ono što je već navedeno izvješću da europska ribarstvena politika se mora prilagoditi razvojima u ribarstvu i da mora dakle e, sačuvati ono što imamo na raspolaganju. Radi se o našoj ribarskoj budućnosti i kada govorimo o toj budućnosti moramo imati na umu to da stvarni plan uvijek nekako nadilaze znanstvene preporuke, a to može imati određene posljedice. E, u ribarstvu moramo razmišljati kratkoročno i dugoročno. E, moramo moći dobro gospodariti ribljim stokovima. Stoga bih se želio zahvaliti gospodinu Mato na njegovom radu.

Zahvaljujem gospođo predsjednice, dakle govori gospodin Kun. E, zahvalan sam gospodinu Mato što je iznio sada ovo izvješće kako bismo komisiji u pogledu njihovog nacrta za tehničke mjere i višegodišnje planove mogli iznijeti i naše stajalište. E, puno toga je pretjerano regulirano u području ribarstva e, i to dovodi do velikih problema kada govorimo o različitim e, sektorima unutar ribarstva, a to želimo spriječiti. E, postoji toliko nesretnih pravila da kad imate određeno morate zabilježiti u koji dan, koji ulov, ste bili dakle na moru, onda imamo jednu odredbu koja se odnosi na mreže koja za manja plovila uopće ne funkcionira. Mm, a trebamo isto tako uzeti u obzir da se moraju plaćati i socijalni doprinos Iz stoga moramo vrlo jasno definirati stvari. Riberu su potrebne samo dvije, tri stvari e, koje moraju biti jasno regulirane što se tiče njegovog rada. Dakle, područje gdje može e, loviti e, kvota i isto tako mora isto tako imati jednu instituciju koja to kontrolira, konta kontrolira njegov ulov. Zahvaljujem. Gospodin Marijas je sljedeći. Kada govorimo o zajedničkoj ribarstvenoj politici, nismo jedini unutar Europske unije, ali kada govorimo o tehničkim mjerama, one su raspršene u preko 30 e, uredbi, a to dovodi do čitavog jednog e, spleta e, različitih odredbi. Dakle, ne samo da imamo koliziju, već često imamo uistinu proturječje. I kada govorimo o tehničkim mjerama, E, one pokazuju uistinu koliko je različito recimo područje sredozemlja jer imali smo nedavno jedno ispitivanje u pogledu tehničke mjera i sredozemlje je to bilo izuzeto upravo zbog svoje složenosti. Dakle tu vidimo dvije e, brzine kada govorimo o Europskoj uniji. Imamo bogati sjever i siromašni juga. Zajednička ribarstvena politika e, bi trebala imati jednake mjere za sve zemlje Europske unije a istovremeno e, bi ovo siromašena područja, e, recimo kao u Grčkoj, trebale biti e, podržana jer tu imamo taj strašni treći paket štednje koji je opet uništio naše gospodarstvo. Poljoprivrednici su bili protiv politike trojke i Sirizane. Hvala lijepa, mene uistinu zanima ovo područje jer ja sam iz Irske i mi imamo puno otoka i veliki broj ljudi oko obale ovisi o ribarstvu i oni se već stoljećima bave ribarstvom, a rečeno mi je da veliki broj njih sada nalazi u lošoj poziciji jer e, upravo zbog europske politike. Ne znam da li je to točno, ali zasigurno moramo poslušati što oni imaju za reći. Stoga kad e, uvodimo izmjene u zakonodavstvo u pogledu ribarstva moramo poslušati glasove samih ribara, pogotovo onih koji imaju manja plovila. Mislim da su oni pod dojmom da ih nitko ne sluša, pogotovo kada pričamo o stvarima kao što su kvote, tu moramo naći neki način da im damo više, naravno to se mora temeljiti na znanosti, ali isto tako trebamo biti fair prema njima, jer kao što sam rekao, oni ovise o tome, to je njihov način života, čitave zajednice ovise o tome. Hvala gospodin Pereira. Zahvaljujem. Ove tehničke mjere višegodišnji planovi su e, vrlo zanimljivi i korisni instrumenti. E, oni doprinese određenoj stabilnosti i predvidivosti u jednom sektoru koji je dosta nestabilan ali naravno time se mora moći upravljati jednom politikom blizine. Europska unija tu ima vrlo važnu E, ulogu još e, od sporazuma iz Lisabona e, ovo područje ribarstva je upravo pod nadležnosti Europske unije i stoga možemo reći da je to često jako udaljeno od samog realiteta i time nije moguće usvariti upravo tu blizinu koja je nužna, koja može garantirati to da ribari imaju e, prihode koji im jamče dostojanstven život i to se mora izmijeniti. Hvala lijepa. A sada gospođa povjerenica Jurova ima riječ. Kao prvo pozdravljamo ovo izvješće koje nam daje uistinu dobar dojam u pogledu toga kako parlament razmišlja s obzirom na to kako bi trebali izgledati ove tehničke mjere višegodišnji planovi. Komisija trenu, odnosno priprema dakle e, moderne mjere za cijelu Uniju. I uistinu mi je drago što vam mogu reći da je ovo izvješće uistinu usklađeno sa našom analizom gdje se regionalizacija i pojednostavljenje e, isto tako vidi kao jednim mogućim napretkom. Ja vam mogu potvrditi da uistinu namjeravamo ovo predložiti u početkom 2016. Tu imamo održena temeljna pravila e, koja pokrive i sve vode Evropske unije. Namjeravamo se koncentrirati na mijenjanje modela upravljanja, što će dozvoliti regionalizaciju Mijenjene same srži će se ograničiti na to da ukidamo mreže koje, mjere koje nisu nužne. Stoga je ovo istinu jako dobra e, mogućnost da se primjeni jedan fleksibilni pristup u pogledu e, održivog upravljanja ribarstva. Isto tako je vrlo važno navesti da ovaj prijedlog neće izmijeniti standarde očuvanja koje sada imamo, već će ga u stvari poboljšati. Kada govorimo o višegodišnjim planovima, E, opet se tu komisija slaže sa analizom u vašem izvješću. Ovi planovi su uistinu jedan vrlo važan element kada govorimo o e, jednoj reformiranoj zajedničkoj ribarstvenoj politici, jer to su instrumenti za postizanje e, ciljeva u pogledu maksimalno održivih prinosa i isto tako omogućavaju stabilnost industriji i vrlo su važni kada govorimo o ovim obvezama u pogledu e, regionalizacije. Pregovori o takvom prvom višegodišnjem planu za baltičko ribarstvo e, dobro napreduje. Prevladali smo e, probleme koje su postali između pojedinih institucija i nadamo se da ćemo uskoro moći e, stvarati kompromis i dalje ćemo sudjelovati izradi ovakvih sporazuma i drago mi je Veselim se daljnje suradnje sa parlamentom e, pogledu ostvarenja naših zajedničkih ciljeva, a to su dakle dugogodišnje dugogodišnji održivi ribarstvo. Ovime zatvaram